sehr e, Dame i gospodo, želim vam dobro jutro. Otvaram sjednicu. I dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. Izjava potpredsjednika e, komisije i visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku. Danas će je zastupati potpredsjednik komisije E, srdačnu dobrodošlicu vam želim. E, naša tema je Turska e, vojna ofenziva na sjeveroistoku Sirije i posljedice. Kao što znate, imamo novi sustav javljanja na plave kartice. Ne trebamo stalno ponavljati možete e, se poslužiti i tradicionalnim oblikom javljanjem plavim karticama, možete i elektroničkim putem. E, sada ćemo početi s raspravom u vezi s ovom točkom dnevnog reda. E, gospođu Tupurajnen molim da nam E, da nam priopći poziciju vijeća po ovom pitanju. Dobro jutro. Dobro jutro, uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici. Turski upad na sjever Sirije e, se izgleda usporio. Uvažavamo doprinos e, nekolicine međunarodnih aktera koji potvrđuju da je tome tako. Vidjeli smo diplomatske napore na viskoj razini s ciljem deskaliranja napora gospodu Pensa i Pompea iz SAD-a koji su ispregovarali privremeni mir. I tu je i memorandum koji su jučer potpisali predsjednici Putin i Erdogan u Sočiju. Viska predstavnica bila je u parlamentu s vama prvoga dana ofenzive i odmah je jasno prenijela naše zahtjeve Turskoj da smjesta prekine s napadima. Turski zahtjevi trebaju biti riješeni diplomatskim putem, a ne vojnim putem koji može samo dodatno destabilizirati regiju i nametnuti patnje stanovništvu. Također vjerujemo da humanitarne organizacije nisu obustavile svoj rad, barem prevremeno, no nema isprike za skoro 200 civilnih žrtava, niti za bombardiranje bolnica, hitne pomoći i rezervara vode. Nama je stalo do sudbine sirijskih kurda i do svih civila u području ratnih sukoba. Jedini način da se prizna borbu sirijskih demokratskih snaga protiv daješa jeste da se gradi demokratska inkluzivna Sirija, zemlja koju će svi njeni građani mogu nazivati domom. Ne može biti vojnog rješenja sirijskom sukobu od ključnog značaja da umjesto toga podržimo političke procese i da se nađe trajno rješenje za sve dionike. Stoga naša dužnost da podržimo rad ustavnotvornog odbora koji se kraj mjeseca prvi put mora sastati u Ženevi no, prethodni mjeseci e, odnosno pravo je vrijeme da se taj odbor sastane. E, imamo puno povjerenje u specijalnog poslanika UN-a i vjerujemo da se može naći valjano rješenje pokretanje pozitivnog ciklusa povjerenja i stvaranje promjena koje su nužne za stabilnu budućnost Sirije su ključnog značaja. Znamo da neće biti lako dogovoriti političku tranziciju, ali se moramo dogovoriti s međunarodnim partnerima i da, i Rusija i Turska su među njima i mora se donijeti neke promjene u način na koji se upravlja Sirijom. Pravda i odgovornost moraju biti uspostavljeni za sve što se dogodilo u tom sukobu sve do Itliba i ofenzive na Mosulu, a to je sve sa cilj, s ciljem ostvarenja mira, stabilnosti i pomirbe koje svi želimo za Siriju. Dopustite sada osvrnem na Tursku i njenu odgovornost za trenutno stanje. Sigurnosne brige Turske na granici Sirije ne mogu biti riješene vojnom intervencijom. Ova ofenziva nasuprot podriva borbu protiv Daesha i ugrožava našu zajednu sigurnost. Turska je uložila ogroman napor u prihvatajući nekoliko milijuna izbjeglica više godina. To je neupitno. No, turska vojna djelovanja već su jako složenu situaciju u regiji učinili još težom za riješiti. Ovo je sada još složenija i dramatičnija situacija. Iz tog razloga europski čelnici i ministri vanjskih poslova su osudili tursku veliku ofenzivu i zato su države članice odlučile obustaviti izvoz oružja Turskoj. Insistiramo na tome da ova, ovaj upad mora, e, ofenziva mora ne samo privremeno biti obustavljena, nego trajno. Vijeće ministar vanjskih poslova također su jasno rekli da će prestati da se ne smije prestati humanitarna pomoć e, tamo gdje se krše ljudska prava. Europska unija bila je jasna i ujedinjena po svim ovim pitanjima od samog početka, od prvog dana ofenzive. Drago nam je što su vijeće, komisije i parlament usvojili i proslijedili istu poruku i zahvaljujemo Europskom parlamentu na stalnoj podršci obustavljanju rata i iznalaženju političkog rješenja pod okriljem ujednjih naroda. Hvala vam, predsjedniče. Hvala. A sada u E, ime komisije potpredsjednik gospodin Stidija Linides. Hvala vam predsjedniče, kolege, najviše hvala na tome što nam pružate priliku da vam podnesemo izvješće o novoj situaciji, trenutnoj situaciji na sjeveru Sirije, dakle kriza koja je izbila 9. listopada, izazvali civilne žrtve, razmještanje civila i uništenje infrastruktura i to vrijedi i za jako nastanjena područja. Dakle, govori se o oko 200 civilnih žrtava i 200 tisuća razmještenih. Neki, e, više od 150 ljudi, povrh onih 200 tisuća je našlo svoja privatna rješenja. Dakle, humanitarno osoblje ne može doći do ljudi kojima treba pomoć. Međunarodne nevladne organizacije, voje agencije moraju evakuirati svoje osoblje u Iraku. Dopustite sada da kažem da ponovim što je rečeno, ne može biti isprike za civilne žrtve, za uništenje civilnih infrastruktura i prijetnje onima koji su tu da pomognu civilima. Osobito sam zabrinut zbog strašnih situacija u kojima se nalaze ljudi koji pružaju pomoć. Dakle, bolnica u Telbjandu presla s radom zbog teškog bombardiranja. Napad Dakle, bolnice su privremeno prestale raditi zato što nisu imale struje i generatori su e, uništeni i spriječena evakuacija e, ranjenih e, sa fronta bojišnice i čak je medicinsko osoblje stradalo u određenim nekim slučajevima medicinsko osoblje se evakuira, to ne znači da humanitarna zajednica više ne pomaže osobama kojima treba pomoći. Spašavanje života i dalje se obavlja. Podržavamo svoje partnere na sjeveroistoku Sirije s 38 milijuna eura i nastavit ćemo im pružati podršku sve dok to bude potrebno. No, borbe moraju prestati i od ključnog značaja da međunarodni humanitarni zakon bude ispoštovani da se zaštiti civile. Humanitarni djelatnici moraju moći pristupiti osobama kojima je to potrebno. Sve mjere predostrožnosti trebaju biti E, poduzete kako bi se spriječilo nanošenje štete humanitarnim djelatnicima. Dakle, to treba e, obuhvatiti humanitarne konvoje i ljude koji rade s njima. Dakle, humanitarni radnici konvoj ne smiju biti meta bilo koga. Dopustite da e, sada podsjetim i na stav Europske unije što se tiče humanitarne povratka u Siriju. Svi povratci moraju biti sigurni, dobrovoljni i dostojanstveni. Samo takvi mogu biti prihvatljivi. U suprotnom, Europska unija neće moći pružiti, neće pružati pomoć za takvo što. Isto se odnosi i na takozvanu tampon zonu koju Turska nastoji uspostaviti na sjeveru Sirije sa ciljem da se tamo na kraju šalju izbjeglice. Dopustite da posjetim također i na rizik Dakle, e, izjavu 28 država članica Europske unije, dakle da Europska unija neće pružiti pomoć za razvoj i stabilizaciju u područjima gdje se prava lokalnog stanovništva ignoriraju. Dragi kolege, Europska komisija priznala je i podržala Tursku u svojim naporima da eh, prihvati milijune izbjeglica na svom teritoriju, ali akcije Turske na sjeveroistoku Sirije su već pogoršali i onako dramatičnu situaciju na terenu. Drago mi je što su evropske institucije jedinstvene, jednoglasne bile u svojoj osudi eh, turskih vojnih operacija, no ne smijemo eh, biti popustljivi. Dakle, ovaj prekid vatre samo se djelomično poštuje i moramo iskoristiti svu svoj, sav svoj utjecaj kako bismo stali u kraj ovoj humanitarnoj tragediji omogućilo da se naša humanitarna pomoć nastavi u potpunosti i istovremeno dođemo do političkog rješenja u, pod okriljem UN-a. Hvala. Hvala. E, sada e, prvi za riječ se javlja gospodin Galer. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovdje postoji široki konsenzus Naime, mi osuđujemo e, ovu ofenzivu Turske u Siriji i tražimo povlačenje tih trupa sa sirijskog teritorija. Nismo naivni, znamo što je jučer dogovoreno u Sočiju. Ono što je žalosno je da je do toga svega došlo samo zbog jednostranog povlačenja američkih snaga. Turska se ovime još više udaljila od Europske unije i zato smo u rezoluciji podsjetili na činjenicu da je ovaj parlament još u ožujku zatražio formalnu suspenziju e, pregovora o pristupanju Turske. Mislim da trebamo donijeti ciljane gospodarske mjere koje neće pogoditi civilno društvo, koje neće primjerice kazniti turske građane, recimo omogućiti studentima da se uključe u Erasmus+. Što se tiče sektora poljoprivrede, možda bi trebalo tu razmisliti o nekim mjerama koje bi bile moguće. Također možda suspenzija carinske unije. Ljudi u sjeveroistočnoj e, Siriji ne žele tamo vidjeti ni Ruse, ni Turke, niti Asadov režim. Citirat ću sada na engleskom. Pozivamo e, zemlje članice da e, pozovu vijeće sigurnosti da donesu rezoluciju čiji bi cilj bio da se prekine ta ofenziva u sjeveroistočnoj Siriji za dobrobit ljudi koji tamo žive. Hvala. Kati Piri, izvolite. Drage kolege, prošlo dva tjedna od zadnje plenarne sjednice i rasprave o ovoj krizi. Uspostava takozvane sigurnosne zone de facto je postala uspostava ratišta na sjeveru Sirije. Pobjednici su Putin, Asad, Turska, Iran i ISIS. A gubitnici su građani sjeveroistočne Sirije i vjerodostojnost Zapada Ukupno 280 e, civilnih žrtava, 600 SDF boraca ubijeni su više od 300 tisuća civila, morali napustiti svoje domove sada su raseljeni i e, bore se da dođu do sigurnosti. Uhvaćeni su između sirijskih e, jedinica i turskih, turske vojske. Proizvoljna proizvoljne egzekucije su nerijetka stvar, među kojima i žena. To je katastrofa. Koristi se i bijeli fosfor e, protiv civila. E, počinitelji ovih gnjusnih činova moraju biti e, gonjeni. Ja mogu samo osuditi ovako što jučer Washingtonsko-turski e, e, sporazum, e, rusko-turski sporazum je potvrdio sve što je napravljeno, dakle, a to su teška kršenja s međunarodnog zakona, zakona o izbjeglicama i mi smo mi smo tražili protiv, dakle, striktni embargo i restriktivne mjere protiv svih dionika ovoga. Želim naglasiti da napuštanje svih onih koji su žrtve Isisa i koji se borili protiv Isisa i dali maksimalnu žrtvu za našu sigurnost, ne smijemo te ljude nikada ni po koju cijenu napustiti i okrenuti im leđa. Hvala kolegice Piri. Gospodin Azmani Malik, izvolite vi imate riječ. Hvala predsjedatelju. Turska vojna operacija na istoku Sirije uzrok je velikih briga i stvara kaos u cijeloj regiji. Izvješća govore o stotinama žrtava, stotinama tisuća razmještenih, pa čak i o pogubljenjima. Teroristi iz ISA pobjegli su iz zatvora, a direktna posljedica turskog napada i povlačenja SAD-a. To je rezultat toga. I time se omogućava povratak tih terorista na europsko tlo i to je iminentna prijetnja, sigurnosna prijetnja za naša društva i naše građane. Postavio sam pitanje Europskoj komisiji i uputio dopis gospođi Mogherini koji je podržalo više od 250 kolega kojima sam zahvalan na tome i stupio sam u kontakt s turskim vlastima i tako sam u ime Renewa prošlih par tjedana dao svoj doprinos da se prestane s tim nasiljem, ali do sada odgovor Europske unije nije bio dovoljno jak. Ne možemo samo gledati sa strane kako drugi, kako se drugi upliču. na primjer Rusija, Asad, Iran. Tu se radi i o našoj sigurnosti. Za Renew stvari tu nestaju. Sutra Europski parlament e, ima jedinstvenu mogućnost da kaže svoj stav jednim glasom, jednoglasno jasno kaže Turskoj da ne pristajemo na ovo i da se pozove Europsku uniju da zauzme čvrst stav sada. Tražimo od kolega u ovom domu da me podrže i da pozovem Europsku visku predstavnicu da e, zatraži i odmah dijalog sa turskim vlastima i da se traži od Erdogana održivo rješenje i da se drži isisovce u za pritvoru no moramo biti spremni i za druge mjere e, oružje i gospodarske sankcije su tu na stolu dakle udružimo svoje snage pokažemo jedinstvenost i privedimo ovaj sukob kraju. Mi dugujemo to narodu u regiji i našim sugrađanima, europljanima. Molim vas, molim komisiju da prestane biti tihi matrač i da djeluje. Hvala, Zastupnica Strik. Hvala predsjedatelju. Točno prije dva tjedna Turska je započela planiranu e, vojnu ofenzivu na sjeveristoku Sirije. U dva tjedna puno je civila stradalo, skoro 200 tisuća Sirijaca moralo je pobjeći iz svojih domova, među njima 80 tisuća djece kojima je potreban dom, a humanitarne organizacije su morale napustiti zemlju. Situacija u Siriji je humanitarna tragedija koja ne bi smjela trajati više nijedan jedini dan. Povlačenje američkih snaga ostavilo je sirijski narod i kurde bez rješe, drugog rješenja nego da čekaju rješenje s koje će im ponuditi Erdogan i Putin. I premda bi Europska unija trebala koristiti svoju svoje svoju snagu da stane u kraj tom sukobu, ona je nevidljiva na međunarodnoj sceni. Dakle, treba postati proaktivan dionik primorati Erdogana da povuče svoje snage i da se vrati stanovništvo na svoje mjesto. I trebamo imati ciljane sankcije, zabranu viza i nametnuti puni embargo na oružje i raditi na obustavi trgovinskih e, sporazuma. Istovremeno trebamo proaktivno zaštititi sirijske izbjeglice tako što ćemo pomoći u njihovom povratku i zaštiti. Ne možemo više čekati na druge dijelove, tako da tražimo da se podrži ova rezolucija. Predsjedatelju, teroristi ISIS-a pobjegli su iz kampova i predstavljaju opasnost za sirijsko stanovništvo, a mi smo ostali bez nadzora nad njihovim kaznenim gonjenjem. Zeleni dakle traže da se e, vrate u domovine e, državljani, članovi ISIS-a i da ih se u domovini e, sudski goni. Naša je odgovornost da ih se sudski goni i da se spriječi da njihova djeca postanu žrtve. Čak i sigurne zone ne mogu zaštiti civile od nasilja i progona. S obzirom da bi deportacija bila kršenje konvencija EU, Europska unija se mora suprotstaviti povratku sirijskih izbjeglica u Tursku dok god postoji opasnost od deportacije. Ali deportacija također predstavlja demokratske promjene u stanovništvu na sjeveroistoku Sirije, što predstavlja zločin protiv čovječnosti i s obzirom da će Kurdi koji su se borili na našoj strani vjerovatno izgubiti svoju autonomiju, Europska unija im mora maksimalno pomoći. Dakle, krajnje je vrijeme da budemo proaktivni. E, gospodin Berg, izvolite. Ja sam e, tužan e, i iznenađen što se ne pridržavaju primirja sada vojne snage tamo. Toliko je ljudi izginulo, izdali smo kurde, ljudi koji su se borili i za nas. Sada su oni ostavljeni na cjedilu. Naravno da smo čuli već uobičajene prijetnje predsjednika Erdoana. E, između ostaloga to je prijetnja da milijune izbjeglica pošalje u Europu i da tako destabilizira naše zemlje. E, moramo prekinuti pristupne pregovore e, s Turskom. Očito je da Djelovanje Turske je u suprotnosti sa pravilima za održavanje mira i stabilnosti. Ono što oni čine sada je pokrenulo sve te ekstremiste i islamiste i to dovodi i europske gradove u opasnost. Zajedno sa drugima Turska e, zapravo podržava teroriste i ESA koji ugrožavaju živote ljudi i naš e, način života moramo reći da Turska ne spada ni u Europu niti u Europsku uniju. Hvala gospođa Fotiga. Hvala gospodine predsjedniče. Mnoge pogreške je učinila međunarodna zajednica u Siriji od 2011. godine. Moramo se sjetiti strašnih stvari koje je učinio Asadov režim, moramo se sjetiti Alepa i e, E, prisustvo e, iranskih revolucionarnih straža, e, Bagnerova skupina ruskih plaćenika koji su dobro poznati u istočnoj Ukrajini. Mi smo jako zabrinuti nedavnim operacijama, trećim već operacijama Turske u sjeveroistočnoj Siriji. Željela bih citirati Stoltenberga to je izjava koja je možda najuravnoteženije. Dok e, Turska ima legitimne sigurnosne zabrinutosti, e, očekujem da ta zemlja e, djeluje suzdržano i mislim da mi svi očekujemo tu suzdržanost. Međutim, moramo znati da treba primijeniti jednake mjere na sve dionike u regiji i da moramo naći primjerene instrumente kako bismo stabilizirali režim i kako bismo utjecali na aktivnosti e, koje će olakšati e, tu situaciju. Gospođa Demirel je naša sljedeća govornica. Hvala gospodine predsjedatelju. Američki predsjednik e, je e, tu cijelu situaciju opisao kao dječju svađu. To je odvratna usporedba i pokazuje o čemu se tu radi. Ljudi su ponovo u izbjeglištvu. Ta ofenziva turske vojske može se jedino osuditi. Niti jedna zemlja ne smije umarširati sa svojim trupama u neku drugu zemlju. Eh, Erdoanovi motivi koje on naziva sigurnosnom zonom, tu, to nema veze sa sigurnošću, to ima veze samo sa prekrajanjem Sirije. I Evropska unija ima svoje geopolitičke i druge interese, ali mi smo zapravo promatrali eh, te sve ratne zločine i gledali smo kako se krše ljudska prava. Čak ni primirje se ne može održati. Erdogan će znati da neće moći nastaviti s tim svojim ratovanjem ako se cijeli svijet udruži i ako izvršimo politički i ekonomski pritisak na njega. To je ono što mi tražimo. Pravi embargo uvoza oružja tamo i e, moramo spriječiti kršenje ljudskih prava. Rješenje za tu regiju mora biti političko, a ne vojno djeca koja tamo stradavaju, slobodne sirijske snage, kurdi, oni zaslužuju našu potporu. Čak i kada šefovi europskih država e, idu za nekim vlastitim političkim interesima, e, moramo uvijek podupirati e, mir i demokraciju. Gospodin Radakovski je naš sljedeći govornik, izvolite. Ja Osuđujem tursku agresiju u sjevernoj Siriji bez mandata Ujedinjenih naroda. Ta se ofenziva odvila i bez mandata Ujedinjenih naroda i bez suglasnosti Sirije. E, ta turska e, agresija mora dobiti odgovor u obliku otpora Europske unije. Naime, e, ono što se može dogoditi je da čitave, e, čitave grupe terorista krenu prema Europi. Potrebno je donijeti, e, potrebno je ukinuti sankcije Siriji, obnoviti diplomatske odnose sa Sirijom, s demokratskim snagama u Siriji a ne se miješati u unutarnje poslove. Ako želimo biti pravedni, onda trebamo reći da treba osuditi nazočnost e, svih stranih sila u Siriji i na taj jednostavan način ćemo izbjeći dalje zaoštravanje. Dobro, e, idemo dalje. Samo sam želio reći da nisam redakovski, nego Radačovski. Javio se gospodin Halicki. Mam nadzieję, że jednym... Mi moramo pokazati solidarnost sa kurdskim narodom i nadamo se da ćemo e, donijeti ovu rezoluciju sutra. Kurdski narod se borio kako bi Zapad mogao e, biti pobjednik e, nad ISISom. Oni su se borili s ISISom u raznim gradovima koje su oslobodili u Siriji. Danas predlažemo jedan e, proračunski amandman kako bismo e, predpristupne e, sredstva

Hvala kolega. Gospođa Hilde Vautmans ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Erdogan je zaista želi e, protresti e, naše, naša vjerovanja. 2016. godine mi smo uspostavili ovu e, politiku i pružili određena sredstva i on ima ključeve u svojim rukama. On može otvoriti vrata e, kojima izlaze migranti. On kaže da otvara sigurnu zonu, međutim mi znamo što on želi, želi se boriti protiv Kurda. I gdje je Europa? To se ljudi pitaju. Što Europa čini kako bi zaustavila ovaj krvavi sukob? A Europa samo promatra. Putin podržava eh, Asadovu diktaturu i gleda kako što rade Amerikanci, odnosno kako se Amerikanci povlače. A Europa to samo promatra, a to čini situaciju gorom. Mi smo samo promatrači, dok ljudi e, koji se moraju e, boriti sa e, dolaženjem migranata i ljudi koji će biti radikalizirani i dolaze u ovaj dio Europe. Moramo zaista osigurati da se da Ujedinjeni narodi kontroliraju sigurnu zonu. To je ono što mi želimo. Europa mora preuzeti vlastitu sigurnosnu politiku. Ne možemo ovisiti o Amerikancima i o Rusima. I zato mislim da moramo uzeti u obzir više od 700 eh, eh, tisuća djece koja su u europskim e, kampovima. Oni ne smiju platiti tu cijenu. Moramo imati pravu e, Evropsku uniju i politiku azila Evropske unije. Hvala, hvala gospodin Lagodinski, vi ste sada na redu. Dakle, u Moskvi su se sastala dva starca i odlučili podijeliti regiju dva starca to mogu učiniti samo za, to mogu učiniti samo zato jer mi nismo uspjeli, zato što naše institucije nisu uspjele, zato što naš parlament i vijeće nisu ispunili svoju svrhu. I komisija također. Gdje, gdje su te e, sveobuhvatne mjere e, voj, e, embarga oružja? Gdje su te mjere? Mi nismo uspjeli preuzeti odgovornost za ovu regiju i drugi su je preuzeli, ali nije prekasno još uvijek možemo razviti e, međupolitičke dionike, e, možemo ukinuti takve politike, vanjske politike, ulagati u više diplomacije i sposobnosti, diplomatske sposobnosti Europske unije. Možda ne sada, ne da pomognemo tim ljudima i sramimo se, ali moramo se promijeniti u sljedećih pet godina. I ako želimo spriječiti da starci odlučuju o budućnosti svijeta, moramo također ulagati u feminističku vanjsku politiku kako bi više žena odlučivalo o budućnosti svijeta. još jednu stvar želim spomenuti. Postoji ovdje konsensus, kao što je rekao gospodin Galer, postoje različite političke snage koje glasuju za vrlo tešku rezoluciju, ali to čine iz raznih političkih razloga i mogu vam reći što je naš razlog da glasujemo za te teške riječi. Mi želimo osigurati europsku budućnost za Tursku i kako bismo osigurali europsku budućnost za Tursku, moramo na neki način ukrotiti imperializam vlade i e, turski militarizam jer europska budućnost e, turske su civili to su umjetnici to su mnogi ljudi koji su sada u zatvoru i za njih je vrijedno boriti se za tu budućnost za one koji žele spriječiti da žele e, podržati ovu revoluciju kako bi spriječili budućnost turske ali mi glasujemo za tu rezoluciju rezoluciju kako bismo omogućili budućnost eh, tih ljudi, budućnost u demokraciji u Europi, protiv Erdogana, ali za Europu. Danke. Ivan David. Eh, gospodine predsjedatelju, ja nevoljko glasam za ovu rezoluciju na način, u obliku u kojem je sada. Zato e, su tu dodani neki članci s kojima se ja ne slažem. Uglavnom, mislim da je to prekasno i premalo. Radi se o Kurdima i Kurdi će u stvari patiti i oni će podnijeti žrtve. A najgore od svega je da se to e, temelji na e, sporazum iz Ardane gdje su i Sirija i Turska označili kurde kao teroriste. E, Turci, e, Kurdi su oni koji su e, uspjeli poraziti ISIS u prethodnom obliku, a Europa još jednom pokazuje svoju slabost i nevoljkost da djeluje. Samo gospodarska blokada može promijeniti stvari na terenu. Tanko. Dobro jutro. Kada sam ja bila dijete, da mi je neko rekao da će nas Amerikanci spasiti, ja sam to vjerovala, vjerovala zbog američkih filmova. Ne znam je li su bili u pravu ili u krivu. Da sam opet dijete i neko mi kaže čekaj, Europa će doći spasiti te, možda bi se počela sama spašavati. Europa ima diplomaciju kao važan instrument i to je jako lijepo, ali diplomacija je zaista e, takav, instrument, ali samo ako oni koji su s druge strane znaju da ste spremni djelovati. Ako želimo stvoriti globalnu e, stabilnost, Europa zapravo daje samo nadu onima koji se bore za slobodu, za živote. Moramo e, zabraniti e, oružje Turskoj i staviti im e, gospodarske sankcije. Moramo tražiti da se započnu mirovni pregovori. Moramo odmah blokirati predpristupnu pomoć Europske unije i dati humanitarnu pomoć onima koji su raseljeni i koji su žrtve. Mislim da je sada vrijeme da se Europa iskaže i da posebno se obra obrati na žene koji, za, koje zaista e, podnis, podnose veliku žrtvu tamo. Hvala. Gospodin Willemsen Nikolaj. Ina Martini, 73 år gammel, drabt af granat. Amina Martini koja je ubila e, granade. Mohamed Jusef, 11 godina star, ubila ga granata. Ivan Malusev, tri godine, ozbiljno ranjen u nogu. Hussein Alikaim, Alikaim dvije godine, eh, ozbiljno eh, opečen. Popis eh, žrtava Erdoganove invazije u sjevernoj Siriji je dug, užasno dug. Turska vojska i milicija su e, zapravo ubijali civile na ulicama, bombardirali ulice i koristili kemijsko oružje. Vidjeli smo na koji način je Trump e, zapravo napustio e, svoje saveznike, naše saveznike u Turskoj, u Siriji. Vidjeli smo na koji način se je Erdogan nastavio napredovati, Europska unija nije učinila ništa. Jučer su se Erdogan i Putin sastali u Rusiji i dogovorili kako oni žele podijeliti e, Siriju. Dok mi ovdje razgovaramo, turske i ruske snage planiraju osvojiti kršćanske i sirijske centre. I e, radi se zapravo o etničkom čišćenju. Ako mi nametnemo sankcije, tursko gospodarstvo će se urušiti i invazija će prestati. Mi možemo zaustaviti Erdoana ako imamo političku volju. Dragi kolege, vrijeme je da djelujemo. Gospodin Konstantiniju Atanasius. Dame i gospodo, eh, u nastavku eh, od prethodnih informacija eh, vezano za operacije u sjevernoj Siriji i u odnosu na ono što čujemo u međunarodnim medijima želimo reći sljedeće. Vojne operacije Turske protiv kurdskih snaga već je uzrokovalo masovno raseljavanje E, vidimo da se puno govori o nediskriminativnim napadima na civile. A ti napadi su ratni zločini. To je ono što je e, rekao i e, američki e, tajnik za obranu. Isto tako James Jeffries je izjavio da deseci džihadista iz ISIS-a su oslobođeni nakon napredovanja turskih vojnih snaga u sjevernoj Siriji. Institucije Europske unije moraju jasno djelovati. Hvala lijepa. E, Jednu i pol minutu, gospodin McAllister. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, dragi kolege, turske vojne operacije u sjeveroistočnoj Siriji su još jedan devastirajući događaj i tragičan sukob. Ima ozbiljne humanitarne, e, vojne e, i gospodarske posljedice, stvara žrtve među civilima i širi islamski terorizam. Želim naglasiti ono što su rekli koordinatori EPP-a, SND-a i ALDE-a danas ujutro. Dragi kolege, želim vas obavijestiti da ovog tjedna e, ja kao e, predsjednik AFETA zajedno sa predsjednicima odbora e, za vanjske poslove Njemačke, Francuske i Ujedinjene kraljevine i isto tako donjeg doma USA. Mi smo rekli da Kurdske demokratske snage su masovno doprinijele e, borbi protiv Daesha u Siriji. Zaista žalimo što je predsjednik Sjedinjenih država odlučio povući svoje postrojbe iz sjeverne Sirije i pozivamo Europsku uniju i države članice da preuzmu odgovornost i da se angažiraju u rješavanje sukoba. U našem nacrtu rezolucije o kojoj ćemo sutra glasovati pozivamo i na snažnu i sveobuhvatnu reakciju Europske unije na ovu e, krizu koja traje. I konačno, ja pozdravljam inicijative da se uspostavi međunarodna, međunarodno kontrolirana sigurnosna, e, zona u Siriji što bi stabiliziralo regiju i da ponovno možemo e, civile vratiti u, u svoje domove. Hvala. Hvala vama. Minuti pol, gospodin Sančez Amor. Hvala predsjedateljice. Ovdje se radi o jasnom kršenju međunarodnog prava. To je jako loša mjera. Ispričavam se, gospodine Sanchez Amor. E, imamo problem s prijevodom. Evo, ispričavam se zbog prijekida. Možete li molim vas samo malo spori govoriti za kako bi prevoditelji stigli? Hvala. Kao što je to izjavilo vijeće i moj klub zastupnika, turska vojna je operacija na sjeveru Sirije je jasno kršenje međunarodnog prava. I to je glavna poanta jer je međunarodno pravo okvir za sve i to je ono za čim je posegnula Europska unija kako bi uspostavila put za mir i ponovnu izgradnju zemlje. Dakle, nijedna od briga koje Turska može imati glede sigurnosti ne može opravdati vojnu invaziju susjedne zemlje. To nije rješenje, to je samo produženje problema. Turska je članica NATO-a i može tražiti solidarnost svojih eh, članica, svojih saveznika, ali ne može djelovati izvan multilateralnog okvira i čuvati veliki broj eh, sirijskih eh, izbjeglica i posezati tim kao E, izgovorom. Dakle, to što oni kažu da se zalažu za teritorijalni integritet svog susjeda tako što će ga okupirati, jednostavno nije istina. To je e, interferencija u kompleksnu demografsku međuetničku situaciju. Dakle, vojne snage koje okupiraju to područje predstavljaju pravi problem. Nitko to, na to nema pravo jedina mogućnost jeste dobrovoljna repatriacija sirijskih izbjeglica. Hvala. Jedan minut, gospođa von Vize. Hvala, predsjedateljice. U vrijeme turske invazije oko 7000 djece isovih boraca su živjeli na sjeveru Sirije. Među njima oko 700 njih su građani Europske unije mnogi su pobjegli i ne zna se gdje su sada. Ne možemo napustiti tu djecu ili kažnjavati ih zbog e, zločina njihovih roditelja. Niti jedno dijete ispod 10 godina ne može biti kazneno odgovorno niti u jednoj državi članici Europske unije. Ja pozivam države članice danas da ispoštuju međunarodne, europske i nacionalne zakone i vrate tu djecu u svoje matične zemlje prije što bude prekasno. Hvala. Hvala. Gospođa Brikmon, imate jedan i pol minut. Pozivam vas, dame i gospodo, da zatvorite oči na par trenutaka dok budem govorila. Zamislite, imate djecu najstariji vaš omljeni sin jednog dana napusti Belgiju ili vaš, vašu domovinu zbog neke bitke koja nije vaša. Borite se kao lavica kako biste ga vratili, ali ne uspijevate ništa napraviti. Samo nedostaje politička volja. Vaši unuci rađaju se u tom kontekstu rata u katastrofalnim e, vojnim e, i humanitarnim e, okolnostima. Sukob neće poštediti vašeg sina koji gubi život zbog tog i to zbog nečega protiv čega se borite upravo iz svog mjesta u Europskom parlamentu. I sada se borite da vratite svoju djecu koji nisu odgovorni za koji su jednostavno žrtve tog sukoba. Danas muškarci i žene političari, imate tu mogućnost vratiti tu europsku djecu u domovinu. Evropska unija može koordinirati tu akciju u ime eh, najvišeg eh, interesa djece koja je posvećena međunarodnim pravom i koje smo mi svi se angažirali poštovati. To trebamo napraviti. Hvala, minuti pol. Gospodin Marijan ima riječ. Hvala predsjednice. Prije godinu dana pisao sam na Twitteru na kraju povijesti jedini koji će zaštiti Kurde u Siriji od opasnosti istrebljenja od strane turske vojske bit će legalna vlast eh, predsjednika Asada. To je bilo iznenađujuće tada, ali toliko predvidivo. Toliko predvidivo jer kako se moglo dovesti u pitanje to da će Kurdima okrenuti leđa, oni koji su im govorili stalno da će im biti vjerni i ohrabrivali njihove, njihove ciljeve ostvarenja autonomije. E, predsjednik Trump e, davno prije je govorio neće tamo biti nikak, niti jedan američki vojnik pri izbora. Kako e, ne predvidjeti da će turska reakcija biti takva kakva je bila? Ja ovdje nisam kako bih e, podržao Tursku i te kako osuđujem njihov upad u Siriju, ali koja bi to država pristala na to da na svojim granicama ima redovite upade terorističkih skupina s, onu, s druge strane e, granice? Dakle, koja je mogućnost sada dakle, da se dođe do mira i da se dođe do suverenosti Sirije treba ohrabriti pomirenje na nacionalnoj razini. Kako opravdati, na primjer, sankcije koje i dalje nameće Europska unija na medicinske instrumente? Dakle, zaključak je kakav. Imamo sigurnosnu humanitarnu viziju stvari, a trebali smo poput drugih zemalja imati stratešku viziju i viziju koja će uzeti u obzir specifičnosti te regije. Rezultat toga svega mi smo promatrači, komentatori, žalimo, ali u ovom tekstu nikad nismo bili dionici. Možda bilo vrijeme da Europska unija uzme u obzir stvarnost i konačno postupi strateški glede svoje vizije međunarodnih odnosa. Hvala. Gospodin Terč, jedan minut. Najviše hvala predsjedateljice. Turska invazija u Siriji neupitno jeste tragedija, ali to je tragedija koja se mogla predvidjeti jer Turskoj je u interes, ima interese u regiji i ozbiljne interese i 3,5 milijuna e, izbjeglica koje ima e, u Turskoj je e, nešto što predstavlja veliki teret za tu zemlju, a mi smo to sve ignorirali sve dok se nije dogodila najavljena katastrofa. Dakle, moramo izvršiti velik pritisak na Tursku kako bi prestala sa svojim akcijama i kako bi se stvorilo zone isključenja i sigurne zone, zaštićene zone. No, ni Tursku ne zanima Pax Putin u dugoročni Pax Putin u toj regiji, jer Putin je taj koji bi iz toga izvukao najveću dobit. A Europa više ne može zatvarati oči. Mora sve učiniti kako bi videla rane. Do sada ništa nismo napravili. Uvijek smo mislili da će Sjedinje američke države biti stalno nazočne, da će davati novce kome bude trebalo. No to je vizija jako nerealna koju smo često imali u Europi i koja nema nikakve budućnosti. Hvala gospodin Georgiju. Jedan minut, izvolite. Hvala predsjedateljice. Dame i gospodo, sjećate se da se govorilo o arapskom proljeću, a sada kada je došla zima, lijete krokodilske suze zbog stanja stvari. Nedavno smo bili spremni na podjelu Sirije, Sjedinjavačke države i zaljevske monarhije. Naoružali su horde džihadista uz blagoslov Rusije i danas e, je razulareno čudovište Erdogan pušteno slanca da ubija i uništava kurde a da pritom nitko ne podiže glas. Dakle, sve to doista tragikomično i mi smo stvarno tragični, jadni. Hvala gospodine Kastaldo, jedan minut. Hvala gospođo predsjedateljice. Dakle, u manje od mjesec dana je e, Erdogan e, napao Siriju i kao što je Amnesty International rekao, pokazao e, potpuno nepoštovanje ljudskih života i kršio ljudska prava. I zato su mnoge države članice, nažalost ne mnoge, E, zaustavile prodaju oružja Ankari, ali to nije dovoljno. Moramo zatvoriti definitivno e, farsično pristupanje Turske Europskoj unije. Više ne postoje preduvjeti za to, a isto tako moramo zaustaviti e, svoje, svoje financijska sredstva koja bi mogla završiti u Erdoganovim džepovima. Postoji i problem e, migracijskih valova, a treće, ne smijemo se bojamo koristiti sve moguće instrumente koji su nam e, raspolaganju. E, moramo suspendirati e, sporazume, carinske sporazume s Turskom, nametnuti gospodarske sankcije. Svi gledaju na nas. Ne smijemo napustiti ponovno kurdski narod, barem ne mi europljani. Hvala gospodin Basescu, jedan minut. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Turska invazija na sjeveroistoku Sirije sadrži sastavljena iz dva dijela. Prvi dio tiče se sigurnosti i toga da Turska misli da su Kurdi terorističke strukture, a s druge strane imamo humanitarni aspekt. Posljedice ove invazije jako su teške. Sirijska vojska po prvi put nalazi se nakon dugog niza godina na sjeveru Sirije. To je spriječilo Tursku da uspostavi nadzor nad cjelokupnom granicom. Dakle, Turska se mora zadovoljiti sa 120 od više od 400 km. Ova invazija izazvala je razmještanje 170 tisuća Sirijaca u samo pet dana. i 200 civila je stradala. Konačno, turska invazija omogućila je Putinu da bude jamac buduće neovisnosti Sirije i teritorijalnog integriteta Sirije. Drugim riječima, da nametne svoj utjecaj u Siriji. Mi kažemo da ne želimo više izvoziti oružje, mi europljani, ali nema veze, oni će kupovati oružje s druge strane od Putina. Predsjedateljica nastoji prekinuti gospodina Baseskua. Gospodine Basesku, molim vas, isteklo vam je davno vrijeme. Gospodine Basesku, Nastojala sam omogućiti drugim govornicima malo više vremena i bila sam fleksibilna, ali doista ne možemo se dopustiti da udvostručimo vrijeme koje nam je dodijeljeno. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospođo Santoš. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo je jedan od onih trenutaka kada jednostavno ne možete šutjeti. Turska invazija na sjeveroistoku Sirije je jasna povreda međunarodnog prava. Također to je prijetnja međunarodnoj sigurnosti i sigurnosti u toj regiji e, i dalje se oslabljuje tamošnje stanovništvo koje je i onako iscrpljeno tim dugotrajnim e, konfliktom. Moramo osuditi te događaje, moramo donijeti embargo na oružje i još toga, to nije dovoljno. To se odnosi na sve isporuke u to područje. Moramo učiniti još više, moramo donijeti jasne sankcije koje će se izravno i neizravno okrenuti protiv svih e, koji e, krše sva pravila na tom području. Moramo pokazati da se Europska unija ne da ucjenjivati. I dalje moramo slati humanitarnu pomoć sirijskim izbjeglicama i davati podršku svima koji tamo trebaju pomoć. Moramo se e, potruditi da ljude dobrovoljno vratimo u njihove domovine Moramo im omogućiti da žive u sigurnosti. Europska unija ne smije podupirati nikoga e, tko je počinio e, neke zločine. Kurdski narod je bio hrabar u svim tim borbama. Oni su branili to područje od islamske države i moramo pokazati solidarnost s njima. Hvala. Gospodin Alvazo, izvolite imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Ono što se danas događa na sjeveroistoku Sirije nije samo još jedna epizoda u tragediji koja pogađa Siriju zadnjih osam godina. Ta tragedija istovremeno je i naša. Turska ofenziva čija, mm, su meta kurdi, kurske snage koje su se uz, uz nas borile protiv Daesha. Evo, turski čelnici su, kurski čelnici poput Erin Halah e, pogubljeni su. Tu su kampovi gdje su europski teroristi bili zatvoreni, postali, ostali su bez nadzora. Dakle, međunarodno pravo koje smo mi izgradili pogaženo je. E, Atlantski savez koji ima za cilj da se brine za našu sigurnost e, preduhitren je i paraliziran. No, Glavno pitanje gdje je Europska unija? Ne možemo se veseliti tome što je uloga Rusije na Bliskom istoku ojačana. Ne možemo se zadovoljiti time što naši američki savezi smatraju da smo zanemariv dionik. Ako ne budemo djelovali, povijest će se, će djelovati bez nas, a možda i protiv nas. Nikad nam nije bila trebala tolika strateška neovisnost i europska obrana koja će nam omogućiti da se zaštitimo i zahvaljujući kojom ćemo biti ispoštovani i ispoštovane naše vrijednosti kada naši savezi i saveznici ne budu ispunili svoju ulogu. Gospodin Urtasun, imate minut i